Good afternoon, dear colleagues. Please take your... Dobar dan, dragi kolege, molim vas sjednite. Započet ćemo sa sastankom odbora. Buenas tardes a, a todas y a todos. Vamos a dar comienzo. Dobar dan svima. Započet ćemo sada. Naš današnji sastanak odbora. Molim vas za pažnju. Kao što sam rekla, Krenut ćemo sa prvim točkom dnevnog reda, s današnjom sjednicom. Tu se radi o glasovanju o proračunu za 2017. godinu. Kao prvo vas mogu obavijestiti o tome da imamo tu s nama posjet jedne e, skupine koja nas e, snima, dakle nemojte se čuditi e, zbog kamera, to je u svrhu jednog dokumentarnog filma i zatražili su dozvolu da snimaju ovdje u prostorijama našeg odbora. Započet ćemo sa glasovanjem, s jedinim glasovanjem u današnjem danu o proračunu za 2017. godinu. Gospođa Dančila je izvjestiteljica. Želite li nešto reći? Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavajuća. Želim zahvaliti svim kolegama na njihovim doprinosima o ovom mišljenju. Isto tako želim zahvaliti i tajništvu. Nadam se da smo postavili dobro mišljenje koje će biti uspješno ovdje pri glasovanju u odboru, a isto tako i na plenarnoj sjednici. Hvala vam svima. Hvala vam lijepa gospođo Dančila. Krećemo s glasovanjem. Amandman broj 1, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis broj 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amadan broj 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amadan broj 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Osmi amandman se ne razmatra. Zatim amandman broj 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Možda da to provjerimo. Provjeravamo. Deseti amandman. Samo trenutak. Vas molim. Da se pokrene sustav. Se abre la votación. Otvaram glasanje. Sedamnaest za, jedanaest protiv. Usvaja se. Deset amandman za, protiv. Suzdržani odbija se. Jedanaest za, protiv. Suzdržani odbija se. 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Treći kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Četvrti kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28 za, protiv, suzdržani, odbija se. I sada završno glasanje, otvaram glasanje. Dvadeset za, niti jedan glas protiv i tri glasa suzdržana. Dakle, usvaja se čestitke gospođi Dančili.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 na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o ulozi žena u rješavanju sukoba i pomirenju. Anunciarles Uh, Moram vas obavijestiti da moramo pričekati do četiri sata, moramo dakle pričekati još negdje 15 minuta. Jer ne možemo započeti sa sljedećom točkom prije nego što oni dođu u redu. Dakle, nastavljamo u četiri sata sa sastankom odbora i sa saslušanjem.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

Bueno, queridos colegas, vamos a, a retomar eh, la reunión de, de nuestra comisión. Poštovani kolege i kolegice, nastavljamo s radom odbora. I točka na dnevnom redu koja slijedi je uloga žena u rješavanju sukoba i pomirenju. Imat ćemo razmjernu gledišta sa gospođom Schumacher iz UN Women, već je poznajemo zato što smo imali čast ugostiti je za rasprave e, u više prilika. Dakle, još jednom hvala vam što ste odlučili sudjelovati u radu ovog odbora. S nama su i e, Robi Damelin i Basam Aramin iz nevladine organizacije Parents Circle, roditeljski krug. To je skupina civilnog društva koja sastoji od e, muškaraca i žena, majki i očeva u Izraelu i Palestini koji su izgubili vlastitu djecu u izraelsko-palestinskom sukobu, odlučili su se na pomirenje e, i to je prekrasan rad koji oni vrše u sklopu ove nevladine organizacije. Već smo govorili o važnosti potpore nevladinim organizacijama koje rade u ovom sektoru. Dakle, kao prvo, zahvaljujem vam što ste danas ovdje s nama i zahvaljujem na e, svakodnevnom radu koji vršite u sklopu aktivnosti vaše nevladine organizacije. Na kraju ovog sastanka oko 6 sati danas popodne u susjednoj sali imat ćemo otvaranje fotografske izložbe odabranih fotografija Izložbu organizira upravo Parent Circle, Family Forum. Svi ste pozvani na otvaranje ove izložbe i svakako vas pozivamo na posjećivanje te izložbe u bilo kojem trenutku kasnije. Prije nego što započnemo s razmjenom gledišta i ostavimo dovoljno vremena našim govornicima, htjela bih vam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 Take a step with us on the path of peace. To find out more, search Taking Steps Bueno, pues una, una vez visto... Este... U redu. Sad kad smo vidjeli ovaj kratak video uradak, možemo reći da smo svi ostali pogođeni. Uradak je probudio nešto u nama samima, nešto što možemo stvarno naći među razlozima zašto odlučujemo odabrati određene teme, određena pitanja. Mislimo da možemo dati nekakav doprinos tom putu, tim koracima koji se poduzimaju. Trebamo pronaći način za pomirenje. Upravo to žele učiniti i ove obitelji. Vjerujem da će nam sve to omogućiti da i dalje s više motivacije se zalažemo. Kao što sam rekla, započinjemo sada s ovom razmjenom gledišta. Dajem riječ najprije gospođi Robi Damelin na deset minuta tako da nakon toga svi ostali mogu uzeti riječ i sudjelovati u raspravi. Izvolite, gospođo Damelin. Hvala. U interesu ravnopravnosti spolova bila bih zatražila da govorim prva, ali evo, hvala vam što ste me pozvali na ovaj sastanak. Jako je važno donijeti drugačiju poruku, poruku iz Izraela i Palestine. Važno je da vi vidite da je moguće e, prekinuti s ubijanjem jednih drugih. David, moj e, sin, ubijen je sa strane palestinskog snajperista. Ja sam odmah shvatila da taj čovjek nije ubio Davida zato što je on bio David. Mislim da nitko ne bi nikad mogu učiniti takvu stvar. On je tako učinio kao predstavnik e, armije koja je okupirala teritorij i moram to reći to mi je teško reći i to je istina. Ako želimo pomirenje, moramo reći istinu. David je bio student, studirao je u Tel Avivu, studirao je, eh, imao je eh, studij iz filozofije obrazovanja, bio je član pokreta za mir i bio je predstavnik sudenata. Možete zamisliti kakvim sam aktivnostima bavio. Mi ne znamo tko je pucao kad je pozvan u rezervu kao i svi mladi Izraelci. On je bio pod pritiskom, došao je kod mene i rekao mi je ne želim služiti u okupiranim teritorijima, ali što mogu učiniti jer ako ne, godem, ne odem u vojsku, e, to neće biti dobro. Ako ne odem, što će se dogoditi mojim studentima, zato što on je predavao filozofiju studentima koji su trebali onda ući u armiju. Ako ne budem to učinio, ako budem to učinio, morat ću sve e, tretirati sa dostojanstvom. Dakle, to je e, dilema u kojoj se nalaze mnogi mladi ljudi kad žive u Izraelu, kad odrastaju sa ovom e, važnom, e, važnim entitetom, to je vojska. Treba otići u Oxford za doktorat iz filozofije ja mislim da je on ubijen ni za što jer David zapravo nije ništa postigao. Nitko nije profitirao od toga i nismo se približili miru, nego smo još povećali količinu mržnje i nastavili smo ciklus mržnje koji se ponavlja. David je rekao mm, da je trebao tretirati ljude s dostojanstvom. Ja sam eh, se upoznala s osobom u Tel Avivu ta osoba me je stalno gledala dok sam govorila, nije mogao ništa reći. Pitao sam ga što je. On je rekao dan prije nego što je David ubijen. Ja sam prošao kroz blok gdje je on bio i David mi se obratio, rekao je žao mi je, moram provjeriti vaše isprave, to je moja dužnost, učinit ću to što brže. Onda su započeli razgovor i u trenutku kad je završio razgovor on je nastavio voziti. Ali što se dogodilo? Taj čovjek je rekao, idući dan kad sam čuo da je vaš sin ubijen, bilo mi je toliko žao. I to je upravo srž našeg posla u krugu roditelja. Ako vi vidite humanost u drugoj osobi, to je vrlo dobar korak na putu do toga da e, stanemo na kraj ovom krugu nasilja i E, mržnje. Nakon što je David ubijen, nisam znala što ću sa svojim životom. Znala sam da želim spriječiti druge žene i muškarce da osjete ovakvu bol. Zato što e, nema ništa što je toliko strašno kao gubitak sina. E, vi onda trebate naučiti ponovno živjeti s drugima i svako jutro kad se probudite nadate se da je to samo bila noćna mora židov, eh, religiozna osoba došao je kod mene i u istočnom Jeruzalemu je došao me posjetiti i tamo sam bila s drugim obiteljima koje su izgubile svoju djecu. I on je rekao, eh, ne želim provoditi svoje vrijeme sa drugim ožalošćenim eh, ljudima zato što mislim da je to gubitak vremena. Mislim da tada su ljudi ti ljudi bili jedini koji su mogli susjećati s njim. Ja sam se susrela i s palestinskim majkama i kad sam pogledala u njihove oči, prepoznala sam da su njihove suze bile iste boje i vidjela sam koliko snažne možemo biti ako se možemo e, sjediniti, ako možemo govoriti jednim glasom. Možemo prenijeti poruku e, vjere, poruku kojom će svi shvatiti da ne smijemo jednostavno biti za Izrael i za Palestinu, nego moramo biti dio rješenja. Jer što svi radimo u drugim državama e, stvara mržnju između e, muslimana i židova. To nije ono što vi želite u vašim državama, ali to je ono što se zapravo događa. I zato vas molim da i vi budete dio rješenja da ne stanete ni na čiju stranu, nego da budete dio rješenja. Ne kažem da e, ne smijete biti e, protiv okupacije. Mislim da okupacija e, ubija moral u mojoj državi, ali ja bih htjela živjeti u zemlji koja ima moral i mislim da sa okupiranim teritorijima nemamo budućnost i nadam se da ćemo imati vašu podršku tako da se stane na kraj ovoj okupaciji, tako da ne samo Izrael se vrati u svoju zemlju, nego da opstane. danas žene e, su došle do pregovaračkog stola. Nitko nas ne pita trebamo li ući u rat, nitko nas ne pita trebamo li pregovarati. Nitko nas ne pita trebamo li potpisati mirovni sporazum, a tko su krajnje žrtve rata, žene i djeca. U posljednjem ratu u Gazi sjećam se da sam bila u e, svom stanu i kad je eksplodirala bomba blizu mog stana išla sam u sklonište, jedna je žena imala dijete u naručju i rekla sam e, joj kako sam e, imala sreće. Zašto sam mislila da sam sretna? Zato što sam mogla otići u sklonište, imala sam neko mjesto gdje sam se mogla sakriti, ali žene u Gazi nemaju nikakvo mjesto gdje se mogu skloniti. Ako odu iz kuće možda će biti ubijene sa strane Hamasa, ako ostanu u kući, možda će ih ubiti izraelska bomba. Dakle, kakav izbor imaju te žene? Onda sam čula ženu iz jednog sela blizu Gaze, izraelsku ženu, koja je govorila na radiju i rekla je da je imala troje djece i i da je imala 15 sekundi da dođe do skloništa. Jedno od djece bilo je u invalidskim kolicima i shvaćate li koliko su teške posljedice ovog ludila? Koliko nam treba rješenje i potpora za pronalaženje rješenja? Izrael i Palestina su u teškoj situaciji ja shvatam, shvaćam koliko su dramatični događaji na Bliskom istoku, ali i vaša budućnost je povezana sa onome što ćemo mi raditi. Nadam se da ćete doći u šest sati na otvaranje izložbe. Radi se o vrlo zanimljivoj izložbi. Zove se um, um, zatvor praznine. Radi se o pet izraelskim i, izraelskih i pet uh, palestinskih žena koje su izgubile svoje bližnje. To je predivna izložba. Radi se o situaciji žene koja je izgubila dva brata ili radi se o ženi koja je izgubila dva sina i vidjet ćete njihovu odjeću na krevetu. To je poruka. Možemo biti zajedno i možemo na istoj platformi razmjenjivati mišljenja. Dakle, vjerujem da i vi možete u tome sudjelovati. E, u svojim putovanjima E, sam se susrela sa mnogim paleskim ženama koje nisu imale dovoljno novca da kupe kvalitetan materijal, pa su se onda e, bavile poslom koje im je donosio samo jako malo novca i ljudi su ih sažaljevali. E, sjetite se da kad god razmišljate o tome što to znači za ženu i kako bi bilo njezino samopoštovanje e, da ona zna da kupujete nešto od nje zato što e, vam je žao. E, mi smo zajedno sa Londonskom školom umjetnosti proveli projekt za pomirbu. Mi smo sa Julie proveli taj projekt, tako sam je upoznala i ona me je dovela ovamo. Radi se o jednom dodatku koji se može staviti na cipelu i vidjet ćete ga na izložbi. Možete ga staviti dakle na obuću ili na bilo nešto drugo i možete onda na taj način pokazati da ste za mirno rješenje na Bliskom istoku. Bit ćete u dobrom društvu, Barbara Streisand, Helen Mirren, Meryl Streep i Kate Blanchett, sve imaju taj modni dodatak na cipeli u obliku ptice. I ono što mi pokušavamo Dakle, vizija našeg roditeljskog kruga je da imamo proces pomirenja i da to bude sastavni dio bilo kakvog budućeg mirovnog sporazuma. E, mi smo se međusobno čuli, a međutim ljudi nisu dovoljno uključeni. Dakle, nakon procesa pomirenja imat ćemo još jedan prekid vatre do sljedećeg puta. Hvala. Muchas gracias, señora Damelin. Eh, Zahvaljujem gospođi Damelin na ovom izlaganju. Svakako vjerujem da su njezine riječi dirnule sve nas. Vidjeli smo kako možemo osloboditi snagu e, kako bismo radili za dobru svrhu. A sada ćemo čuti gospodina Basama Aramina. Izvolite. Thank you. I see more... Hvala, vidim da ima više prevoditelja nego e, zastupnika u sali. Može, mogu li govoriti arapskim jezikom? Ne, ne možete. Ne možete arapskim jezikom, to nije službeni jezik Europske unije. Lenin kaže da žena koja može u desnoj ruci držati koljevku, u ljevoj ruci može držati svijet. Ako obrazujete ženu, možete obrazovati cijelo društvo. Žene od nas, muškaraca, ne očekivaju nekakvo oslobeženje. vi se trebate samo osloboditi i voditi nas. Jako je teško e, odrastati pod stranom okupacijom. Radi se o stranim ljudima čiji jezik ne razumijete, ne znate zašto su došli u vaše selo i vrlo je jednostavno postati bore, boraca. Govorimo o palestinskoj djeci. Ja sam bio borac kad sam imao 13 godina, postao sam borcem i započeo sam podizanjem palestinske zastave. To je bio zločin u to vrijeme, odnosno kazneno djelo. Kad sam imao 16 godina, pronašli smo dvije granate i kalašnjikove i mi smo te granate u blizini Hebrona ispalili. Nitko nije ubijen zato što nismo znali e, koristiti to oružje na profesionalan način. Sa 17 godina uhitili su nas i prvi od nas dobio 21 godinu, 19, 15, 14 godina, ja sam ostao u zatvoru 7 godina. Ako poznajete svog e, protivnika, možete ga ubiti, ali ako ga samo pogodite, onda ćete ubiti samog sebe. I moj neprijatelj je govorio židovski, ja sam započeo učiti židovski. E, nisam ništa znao o holokaustu, za nas, za palestince, to je velika laž. Mi ne vjerujemo u holokaust jer ne znamo ništa o tome. Vrlo je teško suosjećati sa vašim neprijateljem. Nakon nekoliko minuta gledanja filma o holokaustu počeo sam plakati. Radilo se o nevinim ljudima. Bilo je jako teško za mene otkriti taj zločin sjećam se da sam htio uh, uživati u gledanju tih ljudi zato što su oni okupirali moj teritorij. I htio sam naučiti, međutim, nešto novo o tom holokaustu. Prije pet godina uh, završio sam postdiplomski studij o holokaustu u Ujedinoj kraljevini i tada sam shvatio da je to način na koji mogu shvatiti neprijatelja, a ne uništiti ga. Mi smo u zatvoru mrzili jedne druge. Palestinci e, ne trebaju obrazovanje da bi mrzili, trebaju samo otvoriti prozor. Mi mrzimo okupatore, mi mrzimo njihovu brutalnost. Oni pokušavaju ubiti našu humanost u svakom trenutku, a mi moramo opstati, moramo preživjeti kako bismo bili jači protiv tog e, neprijatelja, jer mi se borimo za slobodu palestinski slučaj, palestinska sloboda je veća od vas kao pojedinca. Evo kako smo preživjeli i kako smo učili jedne druge. 1992. nakon sedam godina izašao sam iz zatvora. Još uvijek sam vjerovao u borbu protiv neprijatelja. Nakon Osla 2000, 1994. mi smo promijenili mišljenje započeli smo misliti da ako naši vođe mogu pregovarati i potpisati sporazum, zašto sam onda ja bio sedam godina u izraelskom zatvoru, zašto moram ubijati jedni druge? Više od sto godina pokušavamo se ubiti, koristimo sva moguća sredstva, a rezultat do sada je bio to što Palestina nije slobodna, imamo više prolivene krvi i više žrtava kad je rođeno prvo dijete, moje prvo dijete je 1994. godine, odlučio sam da on nikad neće ići u zatvor u Izraelu i neće nikad baciti kamen zato što ga mogu kontrolirati i mogu mu objasniti e, zašto trebamo mir, trebamo dakle obrazovati našu djecu kako bi oni bili dio mira. Nažalost, stvarnost je bila drugačija, puno jača od teorije Okupacija se nastavila, brutalno se nastavila mržnja i dalje postojala kao i nasilje. 2002. čuo sam u medijima u Izraelu da su se e, neki časnici e, nisu se odazvali služenju u izraelskoj vojsci u okupiranom teritoriju Htio sam se upoznati s tim ljudima i shvatiti zašto se nisu dazvali pozivu. 2005. godine prvi put smo se sastali. Imali smo četiri sudionika, ja sam bio jedan od njih i možete zamisliti kakav je bio taj prvi sastanak među pravim neprijateljima. Mi smo se poznavali, znali smo da je bilo ubijanja na objema stranama i na takvom, stranu, na takvom sastanku smo stvorili e, borce za mir. Naš, naše prvo putovanje izvan Izraela Palestina, bil, Palestine bilo je 2006. godine. Imali smo ubrzo 300 članova na objema stranama. To su bili bivši borci i slogan je bio slogan Nelsona Mandele ako želite se pomiriti sa neprijateljem, morate s njim raditi. Onda će on postati vaš partner. Mi smo dokazali da možemo biti partneri jer vjerimo, vjerujemo jedne, jedni u druge. Ne moramo se voljeti, ali možemo živjeti u miru unatoč tomu što se ne volimo nije potrebno da se međusobno okupiramo. Palestina i Izrael e, su mjesto gdje nemate sigurno mjesto za vas. Ponekad ako preživite to je samo slučajno, ne zato što ste mudri. To nije normalna situacija, to nije normalan život. Ne možemo zaštititi vlastitu djecu ni sami sebe. 2007. godine, 16.1. nakon dvije godine E, stvaranja boraca za e, e, mir. Moja je kći Abir ubijena pred školom u Jeruzalemu. Ona je bila sa sestrom i dvije prijateljice ujutro nakon što je bila u školi. Policija je rekla da je ubijena udarcem i Um, iz daljine od 15 do 20 metara i onda je um, umrla u bolnici. E, jasno je i humano je osjećati želju za odmazdom jer je gubljenje djeteta od deset godina vrlo snažan osjećaj. Ona nije imala nikakvu krivnju u ovom sukobu. Nadam se da će Abir biti posljednji, posljednja žrtva u ovom sukobu. Međutim, znam da to nije tako. To nije bilo tako. E, nisam htio se osvetiti, htio sam samo pravdu. Zato što jedan izraelski vojnik je ubio moju kći, ali ima ih mnogih takvih koji su ubili i druge u blizini škole. I to je model koji se može koristiti za osvetu ili za stvaranje mosta eh, i dijaloga sa drugom stranom. Ja sam ušao u ovaj krug obitelji sa 120 drugih obitelji koje vjeruju da bez obzira na čijoj se strani mi trebamo dijeliti ovaj kraj, ovaj teritorij. I inače će ovaj teritorij postati velika grobnica za naše obitelji. Izraelci nikad se neće odreći svoje obećane zemlje nakon 3000 godina diskriminacije holokausta, a palestinci mi nećemo nikad prihvatiti okupaciju, nikad se nećemo odreći slobode zato što smo ljudska bića i na nama je da se nastavimo boriti ili da pokušamo živjeti zajedno i zajedno preživjeti. Hvala vam na pažnji. Muchísimas gracias, señora Arameni. Para finalizar este turno de... Puno vam hvala, gospodine Aramin. Naš posljednji govornik je gospođa Šumaher. Puno vam hvala Irače. Puno puta sam bila u Europskom parlamentu i ne znam jesam li ikada bila ovako dirnuta. Puno vam hvala što ste iznijeli svoja iskustva i čestitke na radu. Rekli ste da je došao trenutak da žene sjednu za stol. Mislim da su to vrlo mudre riječi. Mislim da su svi vaši komentari dobar put prema naprijed. Vi pokazujete vas dvoje da još ima nade i kojim putem treba ići. Vi ste govorili isto tako i o nejednakosti. Ja nosim ovu oznaku na reveru zato što je glavni tajnik Ujedinjenih naroda e, u gradu. Hvala vam na vašem doprinosu. U odboru su me tražili da govorim o ulozi žena u sprečavanju sukoba i slažem se da s vama kad kažete da žene trebaju sjesti za, za stol. Ja ću možda biti nešto oštrija i ne želim ulaziti previše e, detalja jer želim čuti raspravu. Mislim da vaša inicijativa i vaš rad mogu poslužiti kao uzor za stvaranje dodatnih partnerstava između e, palestinaca i izraelaca na razini društva, ali isto tako i globalno to predstavlja e, znak nade. Kad je riječ o e, pitanju uloge žena u izgradnji mira i sigurnosti, dvije Dakle, E, potpisana je rezolucija UN-a koja se odnosi na ovo pitanje. To je po prvi puta e, da je UN naglasio važnost e, sudjelovanja žena u pregovaračkim timovima. Prošle godine napravili smo reviziju sadašnjeg stanja 15 godina nakon potpisivanja te prve UN-ove rezolucije. U to vrijeme Vijeće sigurnosti UN-a je donijelo rezoluciju 2244 e, kojom se uloga žena smatra prioritetom u kontekstu izgradnje mira i stabilnosti s obzirom na sve veći broj sukoba, s obzirom na nesigurnost, migracije i s obzirom na klimatske izazove i pandemije. Ovo je dakle jedina rezolucija kojom se su obuhvaćene ove, ova nova pitanja. Ali u svakom slučaju ženske organizacije trebaju razraditi strategije kako bi se borile protiv e, nasilja. Općenito civilno društvo se treba uključiti i barem 15% financiranja UN-a, a nadamo se i iz e, država članica, bi se trebalo, a odnosi se na e, mir i sigurnost bi trebalo ići i ženskim organizacijama. mislim da bi skupine poput vaše trebale e, dobiti takva sredstva. Mislim da bi nam to omogućilo da napravimo značajan korak naprijed. Isto tako, kad pogledamo brojčane podatke, možemo vidjeti da je malo žena e, dio pregovora. Studija iz 1992. godine pokazala je da od 31 e, dakle u 31. pregovaračkom procesu u razdoblju 1992. i 2011. E, godine samo e, dva posto žena je sudjelovalo e, na razini donositelja odluka, a samo 9% je bilo dio pregovaračkih timova kao e, šefovi pregovaračkih timova. To je premiše, premalo vi ste svjedokinja toga što se događa i na koji način se može doći jednog dana do mira. Vi ste ti koji možete dati svoj doprinos i jako je važno da aktivisti civilnog društva i muškarci i žene jednako, jednako sudjeluju u mirovnim procesima. Isto tako primijetili smo da u policijskim snagama i u vojskama participacija žena je i dalje mala, unatoč tome što znamo da je to nešto što ima značajne učinke prije svega u rješavanju problema nasilja nad ženama. Dakle, kada ima više e, žena u policijskim snagama, tada je situacija e, bolja. Dakle, to je nešto što mi zagovaramo, tu vrstu promjene. Evo, staću ovdje, samo bih još htjela reći jednu stvar, a radi se o pitanju pomirbe te važnosti osnaživanja, ekonomskog osnaživanja žena. Nakon uspostave mira, nakon potpisivanja mirovnih sporazuma, bitno je da se žene ne doživljavaju isključivo kao žrtve, već i kao e, čimbenici promjene. Evo, tu ću stati. Evo, vidimo ovdje s nama su ti akteri promjene i hvala vam doista što ste došli. Muchas gracias, señora Schumacher. Y ahora abrimos un... Puno vam hvala, gospođo Schumacher. Sada bih htjela otvoriti raspravu. Tako da zastupnici Europskog parlamenta također se mogu uključiti u raspravu. Izvolite. Puno vam hvala, gospođo predsjedavajuća. Ja sam doista oduševljena što imamo ovdje predstavnike organizacije koja je tako inovativna i ovako uzorna poput vaše. Mislim da ovo što smo čuli je nešto iz čega svi možemo učiti. To je jedna životna lekcija za sve nas. Vaš Današnji dolazak odvija se u kontekstu rasprave o ulozi žena u rješavanju sukoba. Ovdje se ne radi toliko o vrijednostima, ne radi se isključivo o važnosti ravnopravnosti i participacije žena i o proširenju uloge žena u društvu. Radi se i o interesu. Nije prihvatljivo gubiti, odnosno tratiti takve talente, sposobnost polovice, više od polovice čovječanstva. Isto tako se pokazalo da pregovori, rješavanje sukoba, e, posredovanje, intervencije i tako dalje E, sve to puno učinkovitije ako su uključene žene i ako su žene zastupljene e, adekvatno. Stoga mislim da mi ne bismo bili produktivni niti e, bismo mogli to promijeniti a, ako nismo dovoljno zastupljene. Dakle, mi smo odgovorne za stvari koje se direktno tiču ljudskih života. Stoga je to jako važno, to je nešto što je hitno i doista od vitalne važnosti da iskoristimo sve resurse koje su nam dostupni um, i instrumente Europskog parlamenta u ovom slučaju da bismo to postigli. Kako bi žene u svim ovim aspektima, dakle gdje god mogu uh, dati svoj doprinos da imaju mogućnost to učiniti. broj sukoba veći je danas nego prije i sukobi su dugotrajniji. Mislim da se Europa suočava s razdobljem koje slijedi nakon dugotrajnih sukoba, nakon mm, stoljeća sukoba, ali trajanje sukoba je nešto što bi nas trebalo zabrinjavati. Radi se o izgubljenim generacijama. Naravno, nacionalni planovi e, su nešto što treba dodatno osnažiti i revidirati, ali jako je važno da se uključi civilno društvo. Posebno bih u tom smislu htjela istaknuti ulogu institucija, u ovom slučaju europskih institucija, koje bi trebale olakšati situaciju, ali važne su to, tu i lokalne organizacije, e, gradske uprave koje bi trebale na neki način promicati i pomagati rješavanje sukoba. Vidjeli smo da u brojnim područjima koji su ugroženi sukobom, to dobro funkcionira kada se e, surađuje s civilnim društvom. Hvala vam puno što ste došli i pogledat ću izložbu i u svakom slučaju ću iskoristiti dakle, čipku, vašu čipku na najbolji mogući način. Hvala. Hvala, puno vam hvala, dobar dan i doista vam hvala što ste došli. Htjela bih iskazati svoju punu solidarnost i poštovanje prema vama. Prije svega se divim vašoj hrabrosti što ste priznali okupaciju palestinskih teritorija. To nije nešto što je lako napraviti. Sigurna sam da se suočavate s brojnim poteškoćama, ali to je pokret koji ide naprijed. Nedavno smo čuli da žene koje su bile pripadnice izraelske vojske su se počele izjašnjavati o zloporabama ili zlostavljanju tijekom okupacije. To je nešto što je jako bitno i za izraelsko i za palestinsko društvo. Nasilje i sukobi nas ne vode nikamo i muškarci i žene, i izraelci i palestinci zapravo očitavaju lekciju vladama. Europska unija i, i međunarodna zajednica također uče od vas to, s time se treba nastaviti. Jučer smo razgovarali o tome koja je uloga žena u mirovnim pregovorima. Jesu li prisutne za pregovaračkim stolovima? I vi ste sami govorili o ženama, o bebama, o ženama, djevojkama. One su e, najveće žrtve sukoba. One e, trpe posljedice, a nemaju mogućnosti izreći svoje potrebe i reći što žele, žele li rat, mir, pregovore. 51% svjetskog stanovništva su žene, ali nas nitko ne sluša. Pa sve što mogu reći je čestitam. Ovo je put kojim treba ići. Doista smo siti ove situacije i ovog nedostatka humanosti jer neki drugi interesi su u prvom planu. Vrijeme je da civilno društvo očita lekciju našim vladama. Stoga hvala vam još jednom i imate našu punu potporu. Hvala. Vi želite preuzeti riječ? Hvala. Eh, Hvala. Želim iskazati poštovanje prema vašem radu, jer vi ste od velike važnosti politički gledano u okviru tog posla ka postizanju pomirenja. Ta polarizacija i ta izgradnja zidova ili granica naravno vrlo često predstavlja ono što dominira političkom raspravom, pa i ovdje u Europskoj uniji. Pokušava se postići sigurnost tako što se sa svim sredstvima e, borimo protiv terorizma. A zapravo bismo se trebali jače založiti za mir i za slobodu. To je zapravo ono što zastupamo. A mene bi zanimalo čuti od vas što možemo zajedno učiniti kako bismo doista vodili rasprave koje će dovesti e, do mira i do pomirenja ne bismo trebali upustiti se u tu spiralu nasilja, ne bismo trebali uzeti tu retoriku gdje samo izražavamo mržnju i bijes. A mislim da to znači da e, ovi zidovi koje gradimo svakako ne predstavljaju dobar način naprijed. Imamo rezoluciju od njih naroda e, gdje jasno iskazujemo naša mišljenja, a mene zanima kako bismo mogli podržati progresivne snage u Izraelu i Palestini koje vi zastupate i hvala vam lijepa što ste nas došli k nama. Hvala gospođo Bjork. Izvolite. Biću kratka, hvala što ste mi dali riječ. E, vrlo kratko bih htjela zahvaliti gostima što su ispričali svoje priče. Mene ovo pitanje zanima, budući da potječem iz židovske obitelje i mislim da put prema miru leži u samim ljudima i činjenica da pokušavate se naći na pola puta za nas u nama budi veliku nadu. Mi u Europi pokušavamo postići nešto slično. E, gradimo zajedničku Europu, a pritom odstupamo od nekih stvari koje su nam važne. Politički pregovori su ključni, ali bez volje običnih ljudi, bez promjene njihova razmišljanja, mislim da to neće biti moguće. Stoga ću učiniti sve što je moguće da do te pomirbe dođe. Puno hvala, gospođo Sodrove. Budući da ja imam riječ i ja imam jedno pitanje za vas. Obrazovanje. Zanima me, imate li određene aktivnosti u svojoj udruzi koje su usredotočene na obrazovanje? Jer mislim da je bitno da se djeca obrazuju kako bi naučila vrijednosti razumijevanja i mira. Mislim da je to jako važno. Možda je, mislim da je to ono što donosi promjene u društvu. Vrlo često nismo posvećeni tim vrijednostima, jer nećete vidjeti rezultate preko noći, radi se o dugoročnim politikama, ali ne smijemo zaboraviti niti zanijekati činjenicu da obrazovanje, odnosno poučavanje vrijednosti zapravo je podloga za sve ostalo. Ne znam da li vi kao organizacija radite na pitanjima vezanima uz obrazovanje s djecom, dječacima i djevojčicama. Ne govorim isključivo o školskoj naobrazbi, dakle o formalnom obrazovanju, već mislim na načine poučavanja naše djece kako bismo bili sigurni da se da su odgojeni na taj način e, da ne zamjeraju, da ne osjećaju gorčinu. Đuli, vi ste se javili za riječ. Doista mi je velika čast što su uh, Ned i Robi s nama. Prošle godine kada sam bila dio delegacije koja se susrela s palestinskim i izraelskim ženama smo razgovarali o nekim temama. Zanima me e, koji su to izazovi s kojima se civilno društvo trenutno suočava? Mikrofon molim. I'm mechanically challenged. Um, how can you support us? Kako da nas podržite? Postoji mnoštvo različitih načina. Ako pravo možete svima reći da ste čuli jednu drugačiju poruku danas iz Bliskog istoka. To nije ona običajna poruka koju čujete i to nisu to nije to da svi žele imati, biti u pravu, nego da svi žele postići uspjeh. Idući tjedan će se predsjednik Abbas i predsjednik Rivlin, mislim, naći ovdje. To je velika prilika da se predsjednika Rivlina zamoli da uspostavi jedan mali ured za vezu između udruga civilnog društva i to je ono što je Julie zapravo rekla da postoji ta prijetnja da će doći do jednog zakona protiv udruga civilnog društva kada se radi o tome da oni prekrše šutnju, a kada govorimo o tome da netko prekrši šutnju, onda moramo shvatiti da je to jedna nevjerojatna organizacija, ova organizacija ovdje, zato što je to zapravo proces za buduće pomirenje. A ako to želimo imati, onda ćemo morati reći istinu. A ti vojnici koji ne znaju kako da sami sebe predstave javnosti ili rade tako izvanjan posao. Za njih bi se trebalo znati, svijet bi trebalo znati da se tu radi o budućem pomirenju, umirenju budućnosti, u tom procesu i koliko je teško za svakog vojnika da prizna što je učinio. Izraelska vojska nije bolja niti lošija od bilo koje druge vojske, to je ono što se događa je to ljudima koji su uključeni u to, koji se moraju boriti i koji se moraju naći u situacijama koje su u potpunosti nenormalne. Kad kad, nekoć kada bih prolazila kroz kontrolnu točku, kada bih pogledala vojnike, oni su miličili na djecu i to jesu djeca. I ja sam samo sebe pripitala kako ih možemo izložiti e, tom traumatičnom iskustvu da se moraju tako ponašati, da moraju donositi odluku o tome može li trudnica proći kontrolnu točku ili ne, iako joj ne dozvole da prođe kroz kontrolnu točku, možda će se tamo poroditi možda će onda ta beba umrijeti. Nemojte se da misliti da to tijete dolazi iz, neke obitelji u kojoj su mu rekli ubi sve palestince na koje ne iđeš. Ne, vjerojatno dolazi iz neke normalne obitelji, ali to je ono što se događa. I što onda to dijete čini? On se vraća kući, ne može reći roditeljima što je napravio. I kad kad dođe k, nam, k nama razgovara s nama a umeđu vjerojatno uzima očev automobil, napije se, počine neku nesreću i više ljudi umire na cestama u Izraelu nego u okviru sukoba. To je ludo. Postoji više nasilja u obitelji nego što smo ikad prije imali i postoji više nasilja u školama. Zašto mislite da je tome tako? Nijedna država ne može eh, gotovo 50 godina okupirati teritoriju druge države i misliti da se to neće odrasti na mm, njeno moralno tkivo. Dakle, moramo naučiti iz toga, moramo vidjeti kako možemo promijeniti umove i srca ljudi. A vi možete o tome pričati, možete vršiti pristisak i možete tražiti od izela da se povuče iz okupiranih područja, jer mislim da i tako nas podržavate. Danas jutro smo razgovarali o ideji koju imamo. Ima mnogo žena koje dolaze iz eh, područja Levanta, Dakle, žene iz žene židovke koje dolaze iz Maroka, Tunisa, Alžira, iz Libije. I one žive u mm, gradićima oko, iz, oko Izraela i nemaju iste prilike kao druge žene i obično glasaju više na, za desni spektar kako možemo pridobiti te žene, jer to su zapravo one žene s kojima moramo razgovarati. To bi bio jedan projekt, dakle kada bi se svi udružili kada bi to htjeli podržati, tu mislim prije svega na novac, žao mi je, to je prava riječ, ali to je nešto što nam je prijeko potrebno, onda bismo mogli otići i kuhati im. Znam da smatrate da je to ludo, ali mi smo to napravili u našem krugu sa palestinskim i izraelskim ženama Kuhali smo gotovo godinu dana za njih, e, kiselili smo krastavce, radili smo mameladu i napravili smo zatim jedan događaj. Nije, ne radi se o tu o tome da ćemo se baviti e, u poslovanje sa mameladom, već radilo o tome da treba shvatiti odakle dolaze te žene, tko su one i kako vide svoj život i svoje iskustvo. Odjednom je stvorena velika empatija za njih te žene koje dolaze iz svih tih država obično znaju vrlo dobro kuhati, mnogo bolje nego žene aškenaci. To su dakle žene koje dolaze iz Europe. I mi smo otkrili da ako možemo otići k njima i kuhati i kada onda sjedimo zajedno pričamo priče, jer imamo i jedan jako lijepi projekt u našem timu eh, zvan povijest kroz oči djece. Mi govorimo, razgovaramo i sa dječacima od 17 godina i kontaktiramo prije nego odlaze u vojsku. Iako se većina sada ne slaže, ja mislim da je sada izuzetno važno obrazovati prije svega i odrasle osobe, ali ne možemo čekati da trogodišnjaci odrastu. Mislim da je ova situacija sada vrlo hitna i zbog toga sada provodimo taj program za odrasle osobe, povijest kroz ruske oči. To je projekt koji se temelji na narativu. Tu se odlazi prvo u muzeju holokaustu, ne radi usporedbe patnje, već zato što ako ne razumijete strah koji je sasvim dio DNK židovskog naroda, onda nećete shvatiti kako s njima pregovarati. I ako ne razumijete kako se neka e, žena, palestinska majka, e, osjeća zbog e, njenog sela koje je uništeno 1988. koje je sada pod izraelskom okupacijom, onda je teško svojiti empatiju. A usput rečeno, sveučilište Georgetown, e, to su naši mentori iz Washingtona, su nas e, tu savjetovali i napravili smo dakle taj projekt i za profesionalne osobe poput odvjetnika, umjetnika, edukatora, dakle taj projekt povijesko kroz ljudske oči to je način kako možemo shvatiti drugu stranu. To ne znači da ćemo svi se zaljubiti i jesti humus. To znači da ćemo početi shvatiti narativ druge strane, što nam dozvoljava da osjećamo susjećanje prema njima i to je zapravo sve što sada u međuvremenu možemo i tražiti. Bilo bi mi drago da možemo obrazovati sve da imamo taj luksus. I vrlo sam e, bijesna kada e, čujemo ljudi da kažu da palestinci uče svoju djecu da mrze. Jer ja bih vam, ja vam mogu reći da odrastem u jednom kampu za izbjeglice e, poput onih koje imamo, onda me niko ne bi morao učiti mržnji. I vidimo i te majke tih dječaka koji izlaze sa noževima u džepu i pitamo se kako možemo penjeti majkama tu misao da ta djeca imaju potencijal za nasilje. I ono što sada pokušavamo napraviti je školu za majke. To je isto tako nešto u čemu se nas mogli podržati. Tu zapravo kažemo da 11-godišnje dijete ili 14-godišnji dječak nemaju prilike u svom životu. To nije poput mog e, unuka koji može raditi što god hoće, može igrati košarku, može plivati, može ići, to jest pohađati demokratsku školu. Ne, ako sam ja 14-godišnje palestinsko dijete, najvjerojatnije nakon škole nemam ništa za raditi. Najvjerojatnije želim e, ići stopama svog oca koji je bio junak e, u četvrtom ustanku. ne razumijem da nisam uh, svemoćan i ne razumijem što ću ostaviti za sobom ako e, me netko ubije. I mislim da možemo obrazovati tu djecu tako što obrazovamo njihove majke. Ja ne kažem da sam protiv obrazovanja, naravno da ne. Mi smo organizirali jedan ljetni kamp koji je prekrasno iskustvo za žalošćenu djecu. To je vrlo teško iskustvo, ali oni polako svačaju da su isti da slušaju istu glazbu, da vole jednaku hranu, da se smiju e, istim stvarima, ali za to je potrebno vrijeme, a mi se ne poznajemo. I to je onaj najveći problem Izraela i Palestine. Ako e, jedno prosječno djete od 18 godina u, pitate je li ikad susreo palestinca, on će reći ne. Možda je jedno dijete u razredu od 35 e, učenika se ikad susrelo, a da je iz sa nekom iz Palestine. Dakle, kada mene vide, onda zašto bi oni mislili da sam ja drugačija od onih sekulista ili od vojnika? A moramo ići k njima jer će inače postati radikalni. To je dakle složena situacija, to je situacija gdje ne postoji crno-bijelo rješenje, postoji toliko velika siva zona u tom pitanju između zela i Palestina, ali molim vas podržite nas pomoću financijskih sredstava, to nam je doista potrebno, ali isto tako podržavajte nas tako što Eh, govorite o nama ljudima koji mogu napraviti razliku kako bismo napravili s ovom udrugom, kako bismo stvorili platformu za proces pomirenja. Mi smo čak i predložili danas ujutro da Europska unija održi ovdje konferenciju za pomirenje što bi značilo da bi pozvala ljude koji su diljem svijeta aktivni e, na razini pomirenja, koji znaju izrađivati platforme za povjerenje i da pozovu ljude koji su osobno e, napravili to iskustvo sa pomirenjem kako bismo stvorili te mostove. Dakle, dosta toga možete učiniti, nemojte čekati na nas da nešto napravimo, nego jednostavno dođite k nama i razgovarajte s nama. Hvala. Samo želim reći jednu stvar o obrazovanju. Naravno, treba započeti s obrazovanjem, to je vrlo važno. I unatoč palestinskoj patnji, unatoč kampovima za izbjeglice, Mahmud Darviš, jedna vrlo važna osoba za Izrael, on je rekao ja nemam vremena mrziti one koje me mrze, ja sam previše zaposlen s time što volim E, on, one koje me vole i to je ono čime pokušavamo podučiti našu djecu, ali u stvarnosti je to vrlo teško. Ne možete ih naučiti da vole te vojnike koji izuzimaju njihov teritorij, koji ih kontroliraju na e, prijelazima, koji ih smatraju neprijateljima. Hvala. Bueno, pues eh, muchas gracias, eh, insisto, por, por haber... Hvala vam lijepa. Hvala vam. Doista sam htjela da budete danas ovdje prisutni kako biste podijelili s nama vaše osobne iskustva, a isto tako i kako biste nam predstavili rad s kojim se bavi vaša organizacija, dakle kao nevladina organizacija. Mislim da su moji kolege već izrazili e, to da se zalažemo za vaš rad i da ga podržavamo. Sigurna sam da ćemo se ponovno naći doista se nadam da će E, idućom prilikom kada se nađemo stvari već biti drugačije i da ćemo moći se približiti tom cilju e, pomirenja i mira. Budete uvjereni da će svi zastupnici Europskog parlamenta napraviti sve što mogu kako bi se pobrinuli da organizacije poput ove vaše nastave s vašim sa radom za uh, zajedničko dobro. Hvala vam lijepa. S ovime završavamo s ovom točkom na dnevnom redu i zapravo smo onda i gotovi sa dnevnim redom za današnje poslijepodne. Samo bih vam htjela reći da ćemo sljedeću sjednicu imati 16. lipnja, dakle preksutra, od 9 do 10 sati prije podne, to je zajednički sastanak sa odborom za zapošljavanje vezano uz rad s kojim se bavimo o ravnoteži između profesionalnog i privatnog života.